prihvatio našu rezoluciju. I would uh, Želio bih vas samo obavijestiti da je, je u odboru za promet i turizam postignut dogovor s kojim se složio gospodin Simpson. Dame i gospodo, na kraju rasprave imamo prijedlog za rezoluciju. Molim vas, dakle odbora za promet. Ljubazno vas molim, dobio sam informaciju da je postignut sporazum na odboru. Molim vas da o tome raspravljate u okviru odbora ili sljedeći put. Nije na meni da vodim ovu raspravu. Dame i gospodo, rasprava je završena. Sutra ćemo glasovati u 11.30. Dame i gospodo, sljedeća točka dnevnog reda je usmeno pitanje o izvršenju proračuna za Remit i ACER za 2014. godinu. Naš prvi govornik je gospođa Jordan, autorica pitanja. Izvolite. Um, spoštovani prisotni, spoštovani gospod komisar, do sredine nas... Poštovani gospodine povjereniče, U prije e, sredine sljedeće godine e, moramo izvršiti našu misiju na europskoj razini vezano uz e, remit. Uredba o integritetu i transparentnosti veleprodajnog tržišta treba biti realizirana i obuhvatiti tržište električne energije i plina te spriječiti zloporabu informacija i manipulaciju tržištem. U skladu s tom uredbom REMIT moramo također osigurati tjesnu suradnju. Kako bismo mogli ostvariti e, ove ciljeve, Agencija za suradnju regulatornih tijela u energetici ACER treba adekvatna sredstva. Također mora imati mogućnost da e, radi na tome da e, se u nju ima povjerenja. Da bi se to postiglo, važno je da ima na raspolaganju adekvatne resurse. Proračun za ovu godinu je unutar 3 milijuna eura. Problem je u tome što je potreba za sredstvima sve veća. Naime, za 2014. godinu planira se gotovo 5 milijuna eura manje nego što bi agenciji bilo potrebno. Problem je još i veći zato što je potrebno zapošljavati dodatne radnike, a e, Otvaranje novih radnih mjesta nije predviđeno ili je predviđeno u smanjenom opsegu dok je ukupan, ukupna potreba za zapošljavanjem radnika 55. Također, agencija mora kupiti odgovarajuću opremu kako bi udovoljila zahtjevnim ciljevima programa. To je ono što nas brine. Prema dobivanim informacijama, nacrt proračuna ne predviđa provedbu misija agencije koje je nužno provesti. Želim navesti neke od naših misija prije svega stvaranje jedinstvenog upisnika za glavne aktere na energetskom tržištu, e, zatim e, tjesno praćenje razvoja situacije na tržištu, uspostavljanje veze između e, organizacija koji su glavni akteri na tržištu, prikupljanje i pohrana podataka o onima um, koji ih mogu uh, podastrijeti, a koji će se koristiti u znanstvene svrhe. Predstavnik agencije izrazio je zabrinutost. Ako ACER ne bude u stanju ispuniti svoje obveze, E, doći će jednostavno do zakona džungle. Nitko neće biti zadužen za prikupljanje podataka, nitko neće biti zadužen za provođenje analiza, nitko se neće baviti e, sprečavanjem zloporabe i prijevare. Svi jako dobro znamo da provođenje odredbi uredbe REMIT jest važno zato što ukoliko te odredbe ne budu provedene to će dovesti u opasnost transparentnost, integritet e, veleprodajnog tržišta električne energije i plina, a to je nešto što će se izravno odraziti na cijene energenata. Želim također postaviti sljedeće pitanje koliko su ozbiljne namjere za ostvarivanje jedinstvenog tržišta električne energije i plina tijekom sljedeće godine je li ova izmjena proračuna za 2013. godinu nešto što će omogućiti nabavu adekvatne opreme te kako ACER može nabaviti potrebnu opremu, a da se pritom ne izmijeni i ne dopuni proračun za 2013. godinu. Agenciju zanima je li komisija spremna usvojiti jedan ozbiljan proračun za 2014. godinu koja neće dovoditi u opasnost dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta električne energije. Dame i gospodo, ovakvi rezovi mogu dovesti do više štete nego koristi. Mi iskreno vjerujemo da je potreban adekvatna razina financiranja agencije kako bi mogla ispunjavati svoje misije. Zato što, među ostalim, govorimo o dobrobiti i pravu potrošača Europske unije. Hvala. Pozdravljam povjerenika Ettingera. Izvolite. Poštovani predsjedavajući i poštovani zastupnici, ja sam zahvalan gospođi Jordan, zastupnici Jordan, što već duže vrijeme e, izgrađuje ove važne agencije i regularno tijela i što postavlja pitanje funkcioniranja ovih agencija. E, Acer, još uvijek mlada agencija od e, prije dvije godine, ima i zadatak da se uredi veleprodaja energetskog tržišta, da ga prati, da ga kontrolira i da se zloupotrebe e, spriječe u svakom slučaju i da ih se zabrani. E, dakle, doista je riječ o tome da se tržište e, još nalazi u promatranju, moramo ga proanalizirati, moramo prikupiti podatke, moramo provedbene propise e, provesti i kako bismo onda imali stručne podloge te isto tako sredstva u ruci. Acer kao agencija je e, zbog toga e, morala investirati u opremu za obradu podataka koji zahtijevaju najvišu razinu zaštite podataka a i sigurnost podataka. Stoga smo predložili da se u kontekstu budžeta 2013. godine i to iz internih resursa komisije prebacimo određena sredstva i za tekuću godinu za pribavljanje hardvera i softvera imamo dovoljno sredstava. Sada je potrebno samo da se što prije e, dakle e, odbor budžeta e, da još jednom daju svoj glas i kako bismo već ove godine mogli pribaviti potreban hardware i software. Visokom domu mogu obećati da za 2014. godinu dokle god će MFF biti pri tome da za pogon ovog osiguranja podataka i za razvoj odgovarajućih podataka podatkovnih e, softvera za obradu podataka e, smo predvidjeli dostatno sredstava. To je jedna stvar, znači nabava IT opreme i obrada podataka, hardware i software, a što se tiče e, stavljanja u pogon je isto tako osiguran. Ono što je isto tako sigurno trebamo i djelatnike koji će raditi na tome, stoga je isto tako jasno rečeno da nam trebaju stručnjaci. Stoga smo isto tako pet 15 stručnih eh, mjesta, radnih mjesta otvorili koje, će, koja je agencija već popunila i stoga smatramo da je 2014 dovoljno e, resursa stvorenih kako bi se program ostvario. Ako bi bilo daljnjih zahtjeva i prohtjeva i mogućnosti, tada ćemo mi to u komisiji pravovremeno obraditi. Opći problem s kojim smo suočeni da u petogodišnjem planu kao komisija naša e, odbore u, za pet godina 5% moramo smanjiti. E, to je zadatak to je onaj iznos vezano uz budžetiranje i koji se tiče isto tako našeg odnosa prema državama članicama. Tu se naš manevarski prostor drastično sužava u stvaranju novih mogućnosti. To je potpuno jasno. E, sa Acerom smo započeli sa postupkom da se postojeći e, resursi radne snage i budžetiranja i isto tako vidimo da i remit mora dobiti još snažniji prioritet. Da li je moguće, postavilo se pitanje, moguće da Agencija za suradnju energetske regulatornih tijela ESER e, u na neki način remit bude e, povezan ne samo kao komisija da smo predložili ovom visokom doma, ne samo samo da smo to pratili, već e, isto tako kao nadzor e, veleprodajnih tržišta s obzirom na kriterij transparentnosti koje bi imali prednost da se u stvaranju cijena i tržišnom e, dakle, nadmetanju ne bude nikakvih dogovaranja niti zloupotreba. Zahvaljujem na ovom započetnom dijalogu. Nadam se da ćemo 2014. 14. biti u stanju realizirati sve što smo zatrtali. Hvala. A sada želim dati riječ gospođi Mazej Kuković. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče Ottinger. Želimo li biti ozbiljni kada se radi o unutarnjem tržištu, onda svakako moramo priznati da je tržište energentima jedno od ključnih i jedan od stupova. Mogu vam reći da ono što je dovelo do povećanja euroskepticizma i nefunkcioniranja Europske agencije e, koja ima svoje sjedište u Sloveniji je upravo neslaganje oko ovih pitanja. Ne razumijem kako može postojati tako veliki nesrazmjer u procjeni potreba za novim radnim mjestima. Kako je moguće e, imati tako veliki nesrazmjer između broja potrebnih radnih mjesta i broja radnih mjesta koja smo spremni financirati? Postavlja se pitanje je li uopće ta agencija nešto što se shvaća ozbiljno. E, ako u Europi želimo zaista pratiti situaciju e, s energetskim tržištem i ako želimo poslovati uz e, učinkovitiji pristup, ako želimo da 200 milijardi koje smo predvidjeli za ulaganje zaista želimo provesti, onda se trebamo pobrinuti da se e, djelovanjem agencije taj iznos e, opravda. To je vrlo važno. Vrlo je važno zbog e, krize, ali isto tako i zbog mogućnosti da se ovime smanji euroskepticizam koji je tekako prisutan. Hvala. Dajem riječ gospodinu Koreal de Camposu. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala što ste ovdje na ovoj raspravi večeras. Europsko energetsko tržište ovisi o infrastrukturi i modernoj međusobnoj povezanosti, o visokim standardima i održivosti u smislu zaštite okoliša. To tržište također mora biti transparentno, konkurentno i u skladu sa propisima. Razumijem da suradnja među e, regulatornim tijelima u energetici u tome igra ključnu ulogu. Postoji sustav praćenja energetskog tržišta, postoji transparentnost, postoji projekt REMIT. Sve te stvari nešto su što prati Agencija za suradnju regulatornih tijela u energetici. To znači da ta agencija mora biti u stanju funkcionirati na efikasan način. Pogledate li proračunske odredbe, oko 15,6 milijuna eura ove godine, a komisija predlaže rez od gotovo jedne trećine ovog iznosa i smanjivanje na 11 milijuna eura. Ako želimo zaista objediniti energetsko tržište, onda donosimo ovakve kratkovidne odluke, onda je to nešto što potkopava ambiciju i stvarnu politiku. Što god je nužno da bi se upravljalo ovom gospodarskom granom na pravi način treba biti učinjeno. To je upravo ono što ova agencija pokušava učiniti. Moramo gledati u budućnost. Ali nova komisija neće staviti na raspolaganje adekvatne resurse za dobro funkcioniranje i efikasan rad ACER-a. A zašto? Zato da bi se uštetilo 5 milijuna eura. Istovremeno govorimo o gospodarskoj grani koja vrijedi milijarde. Jednostavno nema proporcionalnog odnosa. Pogledate li kakva je situacija u SAD-u, vidite da je tamo energija jeftinija, e, a jedan od razloga tome je i to što su e, efikasnije ulagali u taj sektor. Hvala. Hvala lijepa, dame i gospodo. Nema nikakvih želja za slobodno javljanje za riječi, zato dajem e, riječ gospodinu Otingeru da završi raspravu. Hvala. Ja ovu argumentaciju da trebamo jasne dakle nadležne službe mogu podržati da europsko tržište reguliramo, da ih e, kontroliramo, mogu doista potvrditi. Nemam nikakvih primjedbi. 10, 20 drugih e, službi bih uzeo s tim u vezi u obzir. Sama uputa Europskog vijeća i MMF e, mi smo relativno mm, e, vrlo e, skučene mogućnosti što se tiče e, radne snage. Ako bismo uzeli ACR 5% smanjenje E, i ako bismo ne to uzeli u obzir koliko je tu radnih mjesta, ali ako bismo imali rast radne snage, to znači da druge agencije i e, opće uprave i ostale službe ili zastupstva ili što god da imamo, da moraju veći broj ljudi smanjiti. Stoga smo vrlo blizu granica E, koje naravno prema drugim kolegama i vašim kolegama u drugim stručnim odborima koji imaju druge naglaske i to je ono što ne možemo zapravo opravdavati. Koliko god je energija i koliko je god gospodarska politika e, forsira ovu točku, drugi kolege iz e, prijevoza, unutarnja sigurnost, azil ili pak tematika infrastrukturalne naravi i isto tako tamo se traži veći broj e, e, dakle, djelatnika koji će se time baviti. 5% smanjiti to će biti e, dosta teško da se preuzme nove zadatke. Što se tiče opće uprave, mi ćemo promatrati koliko je Acer dobar i sa novim raspisanim radnim mjestima i sa novim preraspodjelama unutar agencija, hardverom i softverom koliko dobro prati svoj zadatak i koliko jasno surađuje sa nacionalnim regulatornim tijelima. Ukoliko za godinu dvije dana ustanovimo da još nismo dorasli zadatku koji nas očekuje, tada u istinu nije to problem komisije, nego Eh, je sigurno potrebno da se i sa državama članicama i sa Europskim parlamentom razgovara o novim sredstvima. Moramo promatrati eh, što će se dogoditi. Hvala lijepo gospodine povjereniče, a sada bih eh, želio najaviti da je rasprava završena. Dame i gospodo, sastanak nastavljamo sutra u srijedu 9. listopada od 9 do 14 sati i onda od 15 do 23 sata.